kog ćemo se postupka držati, hoćemo li to odlučiti sada danas u 15 sati ili ćemo tek o tome odlučiti